Eh, Dobar dan, kolege. Započet ćemo s našim sastankom. Lijepo je što vas ponovno vidim nakon ljetnih praznika. Nadam se da ste se dobro odmorili. I naša nova sezona će biti eh, dobra i produktivna. To želim i sebi i vama sve najbolje u ovoj političkoj sezoni. A sada ćemo E, dakle, prvo pitanje je e, usvajanje dnevnog reda. Ako nema promjena koje predlažete, onda je dnevni red usvojen. druga točka dnevnog reda je e, odbravanje zapisnika od 20. lipnja. Ako nema nikakvih primjedbi, onda usvajamo, odnosno odobravamo i zapisnik. Sljedeća točka su najave predsjedateljice. Preporuke koordinatora od 12. srpnja. U, na sastanku 12. E, srpnja koordinatori su odlučili da će Međunarodni, e, Međunarodni dan žena 2018. naslov biti sudjelovanje i pristup žena medijima, informacije i komunikacijske tehnologije i njihov učinak i korištenje kao instrument za promicanje i osnaživanje žena kako bi se dodijelila, e, kako bi se donijelo stajalište u obliku amandmana e, provedbe e, povelje temeljnih prava Europske unije E, to ide na e, skupinu ALDE. E, isto tako ALDE i GUE NGL će zajedno dobiti preporuke Vijeća i Europske unije. Isto tako odlučeno da će gospođa Kozlovska i gospođa Koraca Bild sudjelovati na saslušanju u rujnu 2017. UNDP-a Ukrajinskog parlamenta. Četvrta točka dnevnog reda je E, radionica e, jačanje sudjelovanja žena na tržištu rada, to je organizirao odjel e, za politiku C. Danas želim dobrodošlicu gospođi Moniki Ladmanovi, kabineta, kabineta povjerenice Jurove, koja će nam dati informacije o prijedlogu komisije, posebno kada se radi o direktivi o ravnoteži između rada i osobnog života. Također želim e, e, gospođi Buri e, i doktoru Antili dobrodošlicu. Oni će govoriti o o izazovima vezanim za različite režime radnog vremena, a konačno gospođa Davaki će prezentirati studiju o demografskoj i obiteljskoj politici koji izrađuje naš odbor. Sada bih dala riječ gospođi Moniki Ladmanovoj, kabineta e, povjerenice Vere Jurove. Izvolite, imate 15 minuta. Hvala, drage dame i gospodo, dragi članovi, jako mi je drago što sam ovdje. I ja sam došla, kao što je rekla predsjedateljica, da bi e, ponovno potvrdila opredjeljenje komisije da podrži e, sudjelovanje žena na tržištu rada. Sigurno svi znate kakva je situacija da u današnjoj stvarnosti još uvijek nismo na jednakoj razini. Žene su još uvijek manje zastupane e, na tržištu rada, dakle 65% prema 75% e, zaposlenosti muškaraca. A kada se radi o jednakosti i ravnopravnosti, to je i osipanje resursa i talenta za društvo. Jer znamo da više od 60% žena E, napušta e, učilišta u usporedbi s muškarcima. I kao što je govorila gospođa Jurova, situacija gdje Europska unija ima najbolje obrazovane domaćice. To isto tako predstavlja neuspjeh za tržište i nema smisla s obzirom na demografski i društveni kontekst. Znamo da se društvo mijenja i da, se, i da društvo starije. Od 2008 Stopa zaposlenosti žena se povećala e, samo nedavno, a gospodarski gubitak e, i naša mogućnost da dovedemo žene na tržište rada je loša. Možemo ponoviti brojke. Sigurno znate da je 370 milijardi Eh, evra godišnje, a to je 2,8% BDP-a Europske eh, unije. To je gubitak ne samo za pojedince i za njihovo blagostanje, nego je gubitak i za javne financije i za javni proračun. Mislim da se to više ne možemo priuštiti. Također znamo da živimo u potpuno novim vremenima i da su to izuzetna e, vremena vezano za tržište rada. Znamo da svijet rada se mijenja, digitalna revolucija stvara nova, nove uzorke rada i e, tako se mogu bolje pomiriti e, zadaci koji ljudi imaju kod kuće i na poslu. I kako bismo riješili te izazove, komisija je predložila novu modernu politiku kako bi pomirila e, ravnotežu e, radnog života i osobnog života e, osoba koje imaju obitelj. Također želimo poslati pozitivnu poruku obiteljima jer je to važno za demografski razvoj. Nova politika mora e, poticati e, nove aranžmane, pristup i kvalitetu e, mogućnosti za njegu i rješavati probleme pristupanja tržištu rada s obzirom na e, gospodarske e, poticaje. E, Europski eurofond je, je napravio studiju i pokazuje kako će se sudjelovanje žena promijeniti s obzirom na različite intervencije ili nedostatak intervencije. Rezultat je pokazao da sustavne E, sustavno djelovanje da poticanje žena na tržištu rada će dovesti do velikih promjena, ne samo s obzirom na gospodarske e, promjene, nego i u društvenom kontekstu, jer osobe koje se nalaze na tržištu rada obično imaju bolju percepciju svoje kvalitete života. One žene koje jesu na tržištu rada imaju sklonost da e, procijene pozitivnije svoju kvalitetu života nego one žene koje su izvan tržišta rada. Zaključak je pokazao da svaka politika koja se usredotočuje na to da dovede više žena na tržište rada se treba usredotočiti i na poticaje za e, poslodavce da povećaju e, potražnju za poslom, da dovedu fleksibilne e, mogućnosti rada i da riješe gospodarske prepreke. Reagiranje na tim, reagirajući na te zaključke, komisija je predložila deset e, nezakonotivnih e, e, djelovanja. oni međusobno, uzajamno se ojačavaju, a to će dovesti do promjena. Kao što sam već rekla, radi se o tome da treba poticati nov, novi moderni aranžman za e, život i povećati e, kvalitetu e, usluga njege i isto tako da druga osoba koja zarađuje obitelji isto tako pristupi tržištu rada jer ne postoje gospodarski poticaj za to. Zato mi mislimo da podržavamo države članice u e, svojim naporima prema obiteljskoj politici uzevši u obzir i e, obiteljski i društveni kontekst. Mi znamo da europski e, okvir nije izrađen na jedan uravnoteženi način s obzirom na ravnopravnost spolova. I zato politika ima kao cilj veću fleksibilnost i na taj način treba poticati bolju ravnotežu spolova i bolju bolje, e, bolju podjelu odgovornosti između roditelja i onih koji se brinu za nekog člana obitelji. Postoje dokazi, primjerice, da ako otac e, više tjedana e, njeguje, odnosno čuva svoju mlađu djecu, malu djecu, to razvija bolje odnose s djecom u dugoročnom razdoblju. To također pokazuje da je muškarac nekog pretvara muškarca u nekoga koji nema velike sposobnosti obitelji, u nekoga koji preuzima velike odgovornosti i u domaćinstvu. Naša nova politika je takva da treba podržati obitelj, ali i demografski razvoj. Ono što smo odlučili učiniti, a vjerojatno ste svjesni, je izmijeniti e, postojeću direktivu o roditeljskom dopustu i e, zadržati postojeća prava, ali e, nadograditi e, ta prava i za muškarce i za žene. Mi uvodimo nova prava. Jedno je za oca novorođenog djeteta da uzme očinski dopust, a isto tako i dopust za one koji se brinu o ovisnom članu obitelji. Zajedno sa zakonodavnim prijedlogom mi smo uveli, kao što sam spomenula, deset nezakonodavnih e, djelovanja kako bismo potaknuli e, bolje aranžmane kako bi zaštitili od e, otpuštanja i diskriminacije i kako bismo na neki način nadoknadili nedostatak dovoljnih, dovoljnih usluga njege i da kako bismo riješili gospodarske probleme. E, u tom smislu moramo surađivati sa poslovnim subjektima kako bi oni uveli e, politike blagostanja za obitelji. Dakle, to bi moglo uključivati brigu za djecu ili fleksibilne radne aranžmane. To ćemo učiniti e, putem različitih aranžmana financiranja ili stvaranjem platforme za uvođenje dobre prakse. Također imamo kao cilj bolje iskoristiti proces europskog semestra kako bismo pratili potrebe i kako bismo znali reagirati e, na temelju tog praćenja i reprogramirati financiranje e, kako bismo sve više ulagali u infrastrukturu. Planiramo i e, promijeniti fokus od sadašnjeg E, financiranja iz fonda e, za, strateška ulaganja, Junckerov fond, kako bismo e, podržali više socijalnih ulaganja, a isto tako se želimo usredotočiti na poreznu politiku kako bi dali smjernice kako to prilagoditi, kako to ne bi bilo korisno samo za jednu osobu koja zarađuje obitelji. Dakle, to je kratak uvod u ovaj paket. Ja zaista vjerujem da će ovaj paket, odnosno ovaj pristup, ova moderna politika, utrti put za, 20, eh, za način života iz 21. stoljeća. Mi znamo da se promjene događaju preko noći, znamo da eh, trebaju i muškarci i žene se angažirati, a želim e, s podijeliti jedan video s kojim sam se nedavno susrela i u kojem sam uživala jer mislim da pokazuje novu generaciju muškaraca kojeg isto kojih isto tako treba uključiti. To predstavlja e, trenera e, košarkaškog tima i ona razgovara na preskonferenciji, tiskovnoj konferenciji kada jedan od igrača uzima očinski dopust.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 kvaliteta, ali nadam se da ćemo e, biti svi okruženi ovakvim muškarcima u našem životu i želim vam ugodno poslijepodne. Hvala na pozornosti. Ačiū labai už jūsų Hvala vam na izlaganju. Naš odbor jako bavi tim pitanjima i mi također usko surađujemo sa gospođom Jurovom i s njenim kabinetom. I drago nam je što smo sada čuli da su predložene te mjere, dakle jedna zakonodavna mjera i deset nezakonodavnih mjera. Mi ćemo usko s vama surađivati i vrlo mi je drago što ste mi i ovo iznadženje priredili, jer je to evo upravo sad primjer iz moje države Litve. Tu se e, radi o današnjem treneru e, Žalgirisa, jako poznatog tima, e, bivši isto tako profesionalni igrač, dakle trener jednog vrlo važnog tima koji odmah kaže da ništa nije važnije od rođenja djeteta i da je vrlo važno da i otac prisustuje tom događaju. Vrlo je važno da on prisutan i pri odgoju djece i vrlo je lijepo što ste nam dali ovakav primjer, međutim taj primjer treba i vrlo ozbiljno shvatiti jer ja e, Jasir Učas, taj gospodin je u mojoj državi vrlo veliki autoritet e, i izvan košarke kao recimo sada i poslodavac što smo imali prilike vidjeti. Onda sada gospođa Suzane Buri, sveučilišta u Utrehtu ima riječ, izvolite. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem vam na pozivu i na vrlo nadahnjujućem uvodu. Ja imam nekoliko prozivnica, tako da ću svaki put reći sljedeća prozivnica kada e, treba prebaciti prozivnicu, što ću možda malo prekinuti moju prezentaciju. Ja sam ovdje kao nezavisna stručnjakinja, znači ne predstavljam nikoga drugoga i ovdje možete vidjeti da sam i poseban koordinator e, pri Europskoj komisiji za e, ravnopravnost polova unutar Europske mreže pravnih stručnjaka za to pitanje i za pitanje nediskriminacije. Ono što bi danas htjela napraviti, što stoji na sljedećoj prozirnici, Ja sam mislila da ću to moći sama, ali je Dakle, Europska pravna stečevina o pitanjima vezanim uz ravnotežu između poslovnog i privatnog života i kao sljedeće Europski prijedlog za direktivu o ravnoteži između privatnog i poslovnog života. Kasnije ću detaljnije o tome govoriti. Zatim sljedeća točka. E, rado bih napravila procjenu postojećeg zakonodavstva Europske unije i ovog prijedloga, te ću onda nakon toga vam dati informacije o tome što se trenutno događa u Nizozemskoj i što bi taj prijedlog značio za Nizozemsku i kako tu nastavljamo raditi na tome i zatim nekoliko zaključka. Dakle, kao što je s pravom rečeno, ravnoteže među i poslovnog života znači više od e, samog ovog pitanja dopusta. To uključuje također i e, objekte za dječju skrb, e, porezne olakšice i tako dalje. I stoga mi je vrlo drago što je ovaj paket dovoljno širok i što uključuje to. Ali sada ću se prvo usredotočiti na pravnu stečevinu Europske unije o ravnoteži između poslovnog i privatnog života, jer smo već dosta toga napravili. Kao prvo imali smo direktivu o jednakosti muškaraca i žena na području tržišta rada. To uključuje isto tako i zabranu izravne diskriminacije na temelju spola, što je Europski sud pravde u mnogim svojim slučajevima već e, utvrdio. Primjerice, neproduživanje produživanje ugovora na određeno vrijeme ako e, se to događa zbog trudnoće, onda to znači e, da se radi o direktnoj diskriminaciji na temelju spola i to je zabranjeno i to je Europski sud odlučio u slučaju Melgar. Zatim sljedeće, e, Također je neizravna diskriminacija na temelju spola isto tako zabranjena, primjerice što se tiče e, rada na nepuno radno vrijeme ili roditeljskog dopusta. I vrlo važan slučaj sudski što se toga tiče je slučaj Bilka. Osim toga, Također imamo i e, pravila vezano uz povrat sa dopusta, dakle da se imate pravo vratiti na e, više radno mjesto i da morate imati mogućnosti i da uživate poboljšanje na radnom mjestu. Što se tiče e, porodilnog dopusta i dopusta tijekom trudnoće, znate da barem 14 tjedana imamo plaćeni dopust, a isto tako je važno da je sljedeća točka molim da imamo zaštitu e, protiv e, otpuštanja što počinje sa e, od trenutka noće do kraja e, dopusta. I to isto tako na vrlo striktan način Europski sud pravde potvrdio u svojim presudama. Zatim imamo i porodiljni dopust koji iznosi barem četiri mjeseca, a od toga jedan mjesec se ne može prebaciti na e, drugu osobu dok e, dijete ne navrši dobu od osam godina. U slučaju rođenja ili, usvajanja to vrijedi, a to je neplaćeni dopust. Znači da bi ovaj prijedlog sada uveo dosta izmjene što se ovoga tiče. Zatim također imamo i direktivu za samostalne osobe. Tu imamo također upisan e, podljeni dopust i tamo stoji da trebamo da svaka osoba ima pravo na barem 14 tjedana e, dovoljno, dovoljnih e, poticaja i prava tijekom pojedinog dopusta, a zatim isto tako hoću spomenuti direktivu o neponovljenom vremenu. Tu imamo dosta slabu, slabu zaštitu što se tiče um, rada na puno vrijeme naspram rada na puno vrijeme. To je dakle pravna stečena Europske a sada se postavlja pitanje što bi ovaj prijedlog Europske komisije o ravnoteži između privatnog i e, poslovnog života e, nam još donio dodatno toga. Nekoliko prvo ishodišnih e, informacija. Kao prvo, postoje značajni poticaji za muškarce da e, uzmu dopust što se nanosi samo na skrb o djeci, već isto tako i na skrb za e, bolesne ili e, ovisne članove obitelji. Dva nova dopusta se uvode kao prvo očinski dopust za očeve prilikom rođenja djeteta, dakle to je pravo koje nije ovisno o bračnom statusu i koje, iznosi 10 dana. Drugi dopust je dopust za zaposlenike za pružnje skrbi vezano uz dakle, skrb ili potporu u slučaju um, teške bolesti ili ovisnosti nekog um, člana obitelji. Taj dopust bi iznosio 5 dana godišnje. Dakle, imamo dvije nove vrste dopusta u tom prijedlogu Došlo bi se tako do dosta promjena što se tiče roditeljskog dopusta. Kao prvo, to bi bilo individualno pravo koje se ne može prebaciti na drugu osobu, e, barem e, prvih četiri mjeseca. Dakle, tih četiri mjeseci ostaje, to se isto, ali što se tiče prenosivosti, tu imamo promjenu i dob djeteta će se također promijeniti. E, prijedlog je dakle do barem 12. godine života što bi znači moglo biti i više u pojedinim državama članicama, a isto tako direktiva e, iz 2010. pod brojem 18 se povlači. Osim toga, to je vrlo važna stvar, došlo bi do isplate e, prihoda u odgovarajućoj razini e, koje bi bilo barem jednako onoga na što se ima pravo tijekom bolovanja u slučaju porodinog očinskog dopusta i dopusta za e, njegovatelje. Osim toga, prava bi bila stroža što se tiče e, sustava za fleksibilnim vremenom za zaposlenike koji imaju djecu do barem 12 godine života, i za njegovatelje. I tu bi se moglo raditi o e, radu od kuće, da dakle osoba ima pravo češće raditi kod kuće, o fleksibilnom radnom vremenu, e, primjerice, moglo bi doći do promjena u radnom vremenu tijekom dana ili bi moglo doći do smanjenja radnih sati. Pravo da se zatraži e, takvo fleksibilno vrijeme moglo bi se iskoristiti i za pružanje skrbi. U biti samo za to i e, poslodavci moraju promotiti zahtjev i odgovoriti na njega i e, opravdati ako odbiju zahtjev. To bi moglo biti privremeno pravo, a trajanje tog prava moglo bi ograničiti na neki, na razumni rok, to moraju države članice odrediti, ali ako se ograničava e, trajanje, onda postoji mogućnost da se vrati da se na kraju e, te, tog dogovorenog razdoblja osoba vrati na ono prethodno e, radno vrijeme i na taj sustav kojeg ima prije. Zatim, trebamo još i nekoliko drugih točaka, primjerice, ako se promijene okolnosti, primjerice ako nije više potrebno smanjenje radnog vremena, onda e, poslodavac može vidjeti i razmotriti zahtjev E, i osobama pravo vratiti se na vlastito radno mjesto ili na ekvivalentno radno mjesto i e, iskoristiti poboljšanje na radnom mjestu, čak i ako nije ugovorno neodređeno radno vrijeme. Zatim, zabranjuje se diskriminacija e, na temelju toga da netko traži dopust ili da je iskoristio pravo za fleksibilno, fleksibilno radno vrijeme. I također osoba je zaštićena od otkaza i obrnutog tretmana ako ste kao radnik zatražili fleksibilno radno vrijeme. E, teret dokazivanja u slučaju davanja otkaza sličan je teretu dokazivanja u slučaju e, pitanja koji se tiče ravnopravnosti spolova prema e, pravu Europske unije. To je u biti prijedlog Europske komisije a sada bih kratko procijenila kako znate je prijedlog. Kao prvo ja mislim da je to vrlo važan korak unaprijed. Mislim da bismo doista trebali pozdraviti taj prijedlog. Posebice što se tiče uloge muškaraca. E, to je pitanje koje se naglašava i koje se ojačava, prije svega što se tiče očinskog dopusta. Također mislim da je dopust e, za njegovatelje novost, to je nešto što ne postoji u svim državama članicama, a tu se pokrivaju čak i e, članovi obitelji koji su ovisni ili e, teško bolesni. Činjenica da su svi dopusti plaćanje, mislim, vrlo važno također naglasiti, da se tu radi o individualnim pravima i da bi ta fleksibilnost mogla odgovoriti na potrebe radnika koji moraju pružiti njegu o nekome. Isto tako, i e, direktiva o e, trudnoći i e, o pojedinom dopustu ostaje kakva jest. Kada se možda radi o nekim negativnim aspektima, tu ih također ima nekoliko, mene je jako začudilo da se uopće ne referiramo na konvenciju o ukidanju diskriminacije žena sa razine Ujedinih naroda, što je vrlo važno kada govorimo o ovome, čak i ako Europska unija tu konvenciju nije potpisala, ali većina država članica ju moraju provesti. A u vašoj rezoluciji od rujna 2016. godine također, kao Europski parlament, naglašavate e, koliko je važno ukidanje rodnih stereotipova mm, kada se radi o ravnoteži između e, privatnog i poslovnog života, a imamo to isto i u članku petom konvencije CEDAV. Dopusti su dosta kratkog trajanja, posebice dopust za njegovatelja. Ako imate nekoga tko je teško bolestan, član vaše obitelji, onda naravno će vam trebati više od pet dana za njegu toj osobi, ali to je samo moje osobno mišljenje. I isto tako pravo da možete zatražiti fleksibilno radno vrijeme je dosta slabo Imate pravo da to zatražite, ali nemate snažno pravo da to ostvarite i nemate pravo da proširite radne sate, već imate samo pravo da ih privremeno smanjite. Isto tako vrlo važno, a mislim da je to povezano i sa pravnom osnovom, tu nema nikakvih e, odredbi što se tiče prava za e, socijalno osiguranje, e, nema nikakve reference na mirovine, čak i kada se vrlo kratko i primjerno smanjuje radno vrijeme. A ja mislim da je to doista važno pitanje. Da vidimo što bi taj prijedlog značio za nas kada bi se usvojio u ovom trenutnom obliku, kako bi se to odrazilo na nizozemsku. E, dopust u nizozemskoj je dva plaćena dana. Možete iskoristiti e, isto tako tri dana u okviru očinskog dopusta, tako da bi ovaj prijedlog doista predstavljao velik korak u napred. Nemamo nikakav plaćen podijeljeni dopust, osim u javnoj upravi gdje postoje kolektivni ugovori, ali ovdje vidimo da bi se radilo o plaćenom dopustu, što bi također dakle bilo poboljšanje. Što se tiče e, dopusta za skrbništvo. E, tu imamo više mogućnosti. Imamo dakle 10 dana godišnje koji se plaćaju u 70% iznosu prema minimalnoj plaći. To se ne bi promijenilo. Imamo isto tako i dugoročni dopust za njegovatelje koje je neplaćeno, koje iznosi šest tjedana prema broju tjednih radnih sati, što je puno niže. I mislim da je zanimljivo kada govorimo o nizomskoj i da skupina osoba o kojoj se možete brinuti eh, ne obuhvaća samo obitelji, članove obitelji, to jest eh, nekoga ko vam je u rodu, već se tu može raditi i o socijalnim odnosima. Dakle, može se tu raditi o nekome tko živi u vašem susjedstvu i kojemu je potrebna njega ili o eh, vašem domom prijatelju. Što se tiče fleksibilnog radnog vremena, mislim da u Nizozemskoj imamo zakon koji je širi od ovog prijedloga u smislu da možemo prilagoditi radne sate na određena razdoblja i da možemo i promijeniti broj sati. Također imamo pravo prilagoditi e, program rada tijekom tjedna i e, E, radni prostor u poduzećima sa više od 10 radnika. Što se tiče radnih sati, poslodavac treba dozvoliti i potvrditi zahtjev da se prilagode radni sati i radno vrijeme e, osim kada postoje ozbiljni poslovni razlozi zbog kojih to ne može učiniti. Primjerice, e, ozbiljni organizacijski problemi. Što se tiče rasporeda radnog vremena tijekom tjedna, tu poslodavac ima više mogućnosti da odbije e, taj zahtjev, zato što se tu radi o tome da se moraju težiti razni interesi. I što se tiče radnog mjesta, e, tu također imamo to pravo da se može zatražiti nešto slično onome što stoji u prijedlogu Europske komisije. Nekoliko zaključaka to je jedan postotni pristup. Vidite da imamo niz direktiva koje smo već usvojili i sada se ova direktiva još nagrađuje na to, ali um, pojedini dopust e, i direktiva vezano s to bi se povukla, što znači da bi, da bi bilo konzistentnije. E, isto tako se tu komisija referira i na druge odredbe i na druge direktive u svom prijedlogu, što znači da je e, taj prijedlog dosta dosedan, e, ali e, porodiljni dopust i dopust tijekom trudnoće je izostavljen iz tog prijedloga, što predstavlja jedan primjer gdje prijedlog nije dosljedan. Mislim da je to važan step, e, posebice što se tiče plaćenog dopusta, dopusta za njegovatelje i fleksibilnog radnog vremena, a posebice su tako i e, kada razmišljamo o tom kontekstu e, o kojem smo već nešto čuli na početku. Skrb je toliko važno pitanje, posebice kada imamo samo koje stari i doista ćemo morati pružiti mogućnosti za ljude da pružaju skrb drugima i stoga mi je vrlo drago što imamo i ovih deset e, akcija koje, koje, još i nadopunjuju taj prijedlog. Hvala vam na pažnji i to je bila moja posljedna prozirnica. Hvala. E, Hvala vam lijepa gospođo Suzane Buri na vašem izlaganju i sada bih dala riječ doktoru Timantili iz Odjela za socijalne znanosti i filozofiju sa sveučilišta Skila u Finskoj. Izvolite. Yes, thank Hvala. E, ja bih zahvalio na ovoj izvrsnoj prilici da govorimo na ovoj važnoj radionici da, da kažem nešto o našem istraživanju. Dakle, ja ću govoriti više empirijski o ovom istraživanju. Cilj ove prezentacije je razgovarati o tome kako se radno vrijeme odnosi sa ravnotežom e, između posla i svakodnevnog života. Među evropskim zemljama različito je radno vrijeme i to ću pokazati koristeći najnovije podatke. Počeo bih time što ću reći da se što se tiče analize zaposlenja sve više govori o radnom vremenu. Tu se radi o promjeni ka postindustrijskoj ekonomiji koja zahtjeva fleksibilno korištenje radne snage. Radno vrijeme je ključna varijabla fleksibilne proizvodnje. To se u literaturi opisuje kao promjena sa postindustrijskog radnog vremena. I to znači reguliranje kolektivnih normi, diverzifikacija dužine i aranžmana radnog vremena, također zamagljivanje tih granica između rada i slobodnog vremena. Radno vrijeme i fleksibilnost, eh, oni su u kompleksnoj vezi sa ravnotežom rada i slobodnog vremena. Fleksibilnost ne znači da je to dobro za obitelji. Uvijek moramo zapitati fleksibilnost za koga. Fleksibilnost nije uvijek u interesu poslodavaca. Tu postoje i drugi aranžmani koji bi se mogli pokrenuti da se poboljša ta ravnoteža između rada i slobodnog vremena. Sljedeći slajd. Obično kad govorimo o radnom vremenu ili analiziramo radno vrijeme, koncentriramo se na jedan odvojeni aspekt ili dimenziju radnog vremena. Često to je dužina radnog vremena. Međutim, naš pristup ovdje je malo širi. Ovdje smo odvojili privremenu fleksibilnost, to jest vremensku fleksibilnost i prostornu fleksibilnost. Zamisao je ta da ova vremenska i prostorna fleksibilnost čine neki uzorak. Zemlje se razlikuju po tim eh, vremenskim i eh, prostornim fleksibilnostima. također skupine zaposlenika variraju što se tiče ovakvih, ovih tipova fleksibilnosti. Kad govorimo o vremenskoj fleksibilnosti, tu govorimo o trajanju radnog vremena, o tajmingu. Također, tu je i rasprava o društvo 24 sata, 7 dana u tjednu. Tu se radi i o tempu, dakle pritisak na poslu u smislu rokova i možda najvažniji faktor vremenske fleksibilnosti je autonomija. Ona je sama po sebi važna, ali također je važna zbog toga što umanjuje negativne posljedice, na primjer dugog radnog, vremena i pritiska. Prostorna fleksibilnost, to znači lokacija posla, možda rad i od kuće. Sljedeći slajd, neki rezultati od e, najnovijeg istraživanja uvjeta na radnom mjestu u Europi. Ona je uključila intervjue oko 37 tisuća zaposlenih osoba u Europi. Postoji jedno pitanje u tom istraživanju koje se tiče radnog vremena. Te tiče se i ove ravnoteže između rada i slobodnog vremena. To je pitanje kako dobro vaše radno vrijeme e, paše uz vaše obveze u obitelji ili vaše društvene obveze izvan radnog mjesta. Odgovori su bili ti da to dobro ne odgovara. Ovdje imamo kartu e, Europe, pokazuje postotke e, osoba koji su odgovorili na, na to pitanje. Lako je interpretirati ovu kartu, nadam se da možete dobro vidjeti. Boje su malo tamne. Što je tamnija boja, to je bolja ravnoteža između posla i slobodnog vremena. Tu vidimo da postoje velike razlike između zemalja. Skandinavske zemlje, pogotovo Danska, Norveška, Švedska, gdje je oko pola osoba reklo da dobro mogu uskladiti radno vrijeme sa obiteljskim i drugim obvezama. Neke države u srednjoj Europi također su imale e, velik udio pozitivnih odgovora kao Austrija, Češka. Također takozvane liberalne države Ujedinjena Kraljevina i Irska su uglavnom pozitivno odgovorile na to pitanje. Na drugom kraju su neke države Južne Europe, Portugal, Italija, gdje je manje od četvrtine osoba imalo pozitivne odgovore i reklo da može dobro uskladiti radno vrijeme sa osobnim slobodnim vremenom. Što se tiče zaposlenosti žena u državama članicama, najveća stopa zaposlenosti žena je u Švedskoj, Danskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Finskoj, Ujedinjenoj Kraljevini i Austriji. Ako pogledate tu kartu, vidjet ćete da postoji visoka korelacija između ravnoteže rada i slobodnog vremena i stope zaposlenosti žena. Prethodni slajd. Hvala. Ova grafika pokazuje iste rezultate kao i ova prethodna karta Europe. Ovdje sam stavio države članice u pet grupa, kontinentalne, skandinavske, istočne, južne i Irska ujedinjena kraljevina. Dobra ravnoteža je u skandinavskim državama, a nadalje možemo vidjeti kako radno vrijeme varira među ovim režimima. Sljedeći slajd. Prema našem konceptualnom pristupu razvojili smo različite dimenzije, dakle trajanje radnog vremena, timing, tempo, autonomija i fleksibilnost radnog mjesta. Sljedeći slajd. Ova slika prikazuje kako dimenzija radnog vremena i mjesta variraju u državama članicama. Možemo vidjeti da ako uzmemo, na primjer, skandinavske države kao jednu referentnu točku, možemo vidjeti da u Skandinaviji e, je mali udio radnog vremena izvan e, socijalnog vremena. Pritisak nije velik, visoka je autonomija i visoka je fleksibilnost na radnom mjestu. i to ima kao rezultat najbolju ravnotežu između rada i slobodnog vremena. Možemo usporediti Skandinaviju sa istočnim zemljama gdje je radno vrijeme duže. Autonomija je manja. U usporedbi sa zemljama Južne Europe ljudi češće rade po noći, blagdanima, a također autonomija je niska. Sljedeći slajd. Tu imamo sažetak rezultata ove studije i pokazuje kako različiti aspekti radnog vremena su vezani sa e, ravnotežom rada i slobodnog vremena. Dakle, što duža je ova crvena linija, to su štetniji učinci dakle rad noću i blagdanima ima najlošiji učinak na ravnotežu rada i slobodnog vremena. Autonomija ima pozitivan učinak. Pritisak na radnom mjestu ima loš utjecaj na ravnotežu i također što, su, što je duže radno vrijeme, to je štetni utjecaj na ravnotežu rada i slobodnog vremena. Ono što je ovdje važno i zanimljivo je fleksibilnost e, radnog, e, e, radnog mjesta, ono smanjuje tu ravnotežu. A to je i razumljivo što e, osoba mora raditi na više lokacija, to ima štetni utjecaj na ravnotežu između posla i slobodnog vremena. Na primjer, posao od kuće. Prethodna istraživanja su pokazala da je to različito za žene i muškarce. Muškarci obično koriste tu mogućnost rada od kuće. kako bi se koncentrirali na posao, a žene to koriste iz obiteljskih razloga. Sljedeći slajd. Dakle, da sažmem, naglasio bih da je radno vrijeme multidimenzionalni fenomen. A što se tiče fleksibilnosti, uvijek moramo postaviti pitanje fleksibilnost za koga. Našli smo i velike razlike u ravnoteži između posla i slobodnog vremena među različitim državama. Znamo da zakonodavni okvir i, i kolektivni ugovori imaju utjecaj na to, ali također i kulturne razlike što se tiče radnog vremena. One su također važne. Dakle, ove kulturne norme definiraju, na primjer, tko ima pravo na tu fleksibilnost. Hvala. Eh, thank you very much. Hvala lijepa gospodinu Atili na ovoj izlaganju, a sada bih dala riječ eh, gospođi Gostantini Davaki. Izvolite. Dobar dan svima. Veliko mi je zadovoljstvo što sam došla ovdje. Nažalost, eh, s obzirom da sam posljednji govornik i eh, slijedila sam ono što su rekli cijenjeni govornici koji su već toliko toga pokrili, E, doći će do malog preklapanja u nekih, nekim od mojih sledova jer nisam mogla predvidjeti što će se dogoditi. Međutim, ja ću se osredotočiti na vezi između demografske politike i obiteljke, obiteljske politike i ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života. To je bila studija koju sam ja provela za e, e, odbor za, za e, ženska prava u Europskom parlamentu, pa ću pokriti neke druge dimenzije obuhvatiti. Ne priskočili ste jedan slajd. Jedan od mojih slajdova nije tu, to je uvod. Evo ga. Dakle, demografski problem u Europskoj uniji je e, dobro zabilježen. Dakle, mi se nalazimo između tri e, simultane krize, gospodarska kriza, demografska kriza i kriza, izbjeglička kriza. E, mislim da migracijska kriza sad nije tema ovog razgovora, pa ću to sada preskočiti E, na plodnost utječu pojedinačne okolnosti, ali isto tako i gospodarstvo, obitelj i e, politika zapošljavanja. E, to je isto tako e, nešto na što utječu razne mišljenja, reproduktivne tehnologije i institucije. Dakle, stope nataliteta padaju u Europskoj uniji ali ne, nema jasne veze između stupnja krize i trenda nataliteta. Recimo, e, u zemljama gdje je bio, je bila, gdje su bile mjere štednje, tamo se preokrenula stopa e, nataliteta, međutim u Italiji i Portugalu nije baš jasno koji je učinak krize na stopu nataliteta. Dakle, to nam pojašnjava koliko je teško e, na neki način utvrditi pojedine faktore koji utječu na reproduktivno ponašanje ljudi. U ovom slučaju je možda katolička crkva nešto što stoji E, iza ovog trenda u Italiji i Portugalu. A to nije e, previše utjecalo na natalitet. Ono što je jasno, s obzirom na osobe koje su upravile empirijsko istraživanje, postoji međutim jasna veza između nezaposlenosti i prve stope nataliteta. Dakle, ljudi koji su nezaposleni, odluka o rađanju e, je nešto na što utječe upravo taj nedostatak zaposlenja, što ima smisla. S druge strane, neke države članice Europske unije pokušavaju ojačati tradicionalne obiteljske politike, dakle idu protiv struje, to jest e, provode inkluzivnije politike koje odražavaju e, promjene u strukturi obitelji u Europi. U slučaju recimo Mađarske obitelj se još uvijek definira kao e, heteroseksualni par s djecom. Isto tako važno je istražiti e, da li e, netradicionalne obiteljske politike koje povećavaju sudjelovanje žena na tržištu rada i e, pojačavaju uključivanje muškaraca u njezi, da li to utječe na natalitet. Znači da je kontekst zaista važan i vidimo da obično u zemljama koje pokušavaju ohrabriti natalitet, pronatalitet, koje uvode pronatalitetne politike. Na kraju imamo e, jednu jednakiju, ravnopravniju, e, podjelu e, zadataka u domaćinstvu. Nedavna istraživanja u 24 zemlje pokazala su da što je kontekst progresivniji u smislu ravnopravnosti spolova, to je bolja, e, to je bolja podjela e, neplaćenog rada, to jest e, rada njege i rada u domaćinstvu. Sve više žene sudjeluju u tržištu rada, to se malo povećalo kao što smo rekli a više stope nataliteta su uvijek rezultat e, E, jačanja e, politika koje potiču ravnotežu između poslovnog i obiteljskog života. Dakle, davanje mogućnosti za tu ravnotežu, dakle, ako imamo usluge njege djece, fleksibilno zapošljavanje i slično, to je vezano sa e, promjenom uloga i boljim dijeljenjem njege i domaćih zadataka. Zapošljavanje žena i štednje, mjeri štednje. Povećanje zaposlenosti žena, kako je to e, spomenuto u zelenoj knjizi e, za suočavanje sa demografskim promjenama, od 2007. nezaposlenost, e, zaposlenost na pola radnog vremena, smanjeno radno vrijeme, manje e, mogućnosti zapošljavanja. E, to je bio rezultat mjera štednje u europskim zemljama, posebno na jugu Europe. E, dakle, ta nesigurnost e, rada žena e, se povećava, isto tako nedostatak sigurnosti i osiguranja, a okolnosti, iako nisu još utjecale na stopu nataliteta u nekim zemljama, to će učiniti uskoro. A što je najvažnije? ravnoteža između poslovnog i e, osobnog života na nju ozbiljno utječe bez obzira jesu li ljudi u tradicionalnim obiteljima, jesu li samci ili žive u nekom drugom obiteljskom aranžmanu. Ali zašto e, su te politike, e, obiteljske politike, politike zapošljavanja e, vezane i zašto je bitno ih kombinirati za ravnotežu između poslovnog i osobnog života. Kao što znamo, postoje različiti rodni režimi u različitim državama članicama, postoji mnogo literature, različitih klasifikacija, tipologija. Ono na što ćemo se sada usredotočiti jest što smatramo e, ravnotežom poslovnog i osobnog života. Dakle, kako dodjeljujemo prioritete između pojedinih e, djelatnosti koje su dio radnog života i e, života, što uključuje slobodno vrijeme, osobni razvoj i obveze u obitelji. Ono što je izuzetno važno upamtiti jest interakcija između roda i e, domaćinskih karakteristika, karakteristika na radnom mjestu, obiteljskih i e, politika i politika zapošljavanja, pomirenja, e, zaposlenja i neplaćenog kućnog rada i njege. Postoji jedno istraživanje iz 2015. koje je proveo koje su pro, proveli Fernandez, Krehojt i ostali, ne znam to točno izgovoriti, koji su izradili jedan indeks za ravnotežu osobnog i poslovnog života koji uključuje radno vrijeme, redovitost i strukturu rada i prema tome Danska i Švedska su na vrhu, a Slovačka i Grčka na dnu e, liste e, zemalja članica Europske unije. Postoje neke kritike vezane upravo za ovu ravnotežu između poslovnog i osobnog života. Naime, da se to ne odnosi na sve e, društvene slojeve, nego da se to odnosi na srednji ili gornji srednji e, sloj obitelji I ako želimo e, uključive politike, onda postoji jako mnogo podataka o najranjivijim društvenim e, slojevima koji su u nesigurnom zaposlenju. I zato nam treba mnogo više podataka kako, kako bi mogli izraditi politike koje će pružiti svima ravnotežu, između poslovnog i osobnog života. Neću puno govoriti o tim vezama, zato što smo imali prije fantastično izlaganje o tomu. Ono što bih zaista željela naglasiti jeste da je jako važno upamtiti da kada govorimo o e, središnjim političkim instrumentima, to su e, onda moramo vidjeti e, koja je razina plaće, kako dugo traje dopust, ko ima pravo na takav dopust, jer postoje e, mnoge razlike. Neću govoriti o direktivi e, trudnim radnicama i o direktivi o ravnoteži između poslovnog i osobnog života. Međutim, kada se radi o e, dopustu za njegu, razmišljala sam dok sam slušala našu kolegicu prije mene, da je to jedan vrlo poticajan korak. Međutim, pitam se, ako vidimo razliku između dopusta za njegu i e, roditeljskog dopusta i ako vidimo jasnu vezu između toga i demografskih prioriteta i ako vidimo koliko toga se čini kada se radi o direktivi o roditeljskom dopustu i koliko ima poboljšanja jer smo došli e, daleko i to je izvrstan jedan korak naprijed koji svi cijenimo ali ipak kada se radi o dopustu za njegu učinjeno je mnogo manje zato što ne postoji veza sa budućnosti Europe, nema veze sa novom e, generacijom, nego je samo veza sa teretom starijih osoba i mislim da je to šteta. Treba mnogo više učiniti kada se radi o dopustu za skrb ili za njegu, jer evropski e, građani nisu samo roditelji, imamo mnogo samaca, a i oni imaju pravo da se brinu o voljenim osobama, iako te voljene osobe nisu njihova djeca. Njihova djeca. Mislim da je to dobar primjer sagledavanja demografske politike i obiteljske politike. E, usluge za brigu o djeci. Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važna potreba za e, tim uslugama. E, nekada dopusti mogu biti štetni za sudjelovanje žena na tržištu rada. Nekad su oni predugi i ne postoji određena kvota da se promijeni e, razdioba rada u obitelji i njega u obitelji. Međutim, Trebamo imati te službe, te usluge. E, nordijske zemlje su, imaju dobar primjer toga koliko su važne, važne te usluge, koliko je važno pružanje tih usluga i koliko je to pomoglo sudjelovanju žena na tržištu rada vidimo i učinke e, obrnutoga. Dakle, kada mjere štednje na neki način smanjuju te usluge, koliko je to štetno za sudjelovanje žena na tržištu rada. Radna fleksibilnost je mač sa dvije oštrice, dakle to daje autonomiju i kontrolu, ali e, utječe na e, radni i osobni život. E, zaposlenici imaju fleksibilnost, štede vrijeme, to je njima udobnije, više su produktivni i, e, i međutim imaju i manji, manji promet. E, tehnologija je isto takva zato što ona s jedne strane olakšava, ali s druge strane na neki način zamagljuje sfere rada i intimnosti. Ne postoje ograničenja toga kada počinje rad, kada on završava. Neko mora biti jako dobro discipliniran kako bi tu e, postigao u, ravnotežu. Kultura na radnom mjestu ima učinak na fleksibilan rad i na praksi fleksibilnog rada, zato što može postojati redovitost e, e, radnih, radnog dana, međutim to može biti štetno za aktivnosti žena na držištu rada. Dakle, kada žene recimo voze djecu u školu, fleksibilnost može nekada biti štetna ne mogu se s tim nositi i to može biti izuzetno stresno. Žensk, Eh, ženska prisutnost u na vodećim ulogama je također vezana za fleksibilnost, eh, radi i bolju ravnotežu. Dominantna kultura na radnom mjestu eh, pretpostavlja heteroseksualnu tradicionalnu obitelj i potrebe za i takve potrebe za ravnotežom između poslovnog i osobnog života. Recimo mladi ljudi mogu odgađati stvaranje obitelji a stariji možda žele ostati dulje na tržišnu rada, a tu može pomoći takva fleksibilnost. Kultura kao i ideologija su također faktori koji utječu na stavove osob, ljudi i ne prida im se dovoljna pozornost. Različite politike, obiteljske politike u Europskoj uniji ne oblikuju samo individualne preference, nego i gospodarske i demografske karakteristike i naravno kulturne e, kulturni utjecaj. Dakle, heterogenost neplaćenog rada prema rasi, e, etničkom podrijeklu, klasi i slično. E, to se, varijacije vide i u e, brizi za djecu. I zaključci. Dakle, razlog e, što želimo postići takvu ravnotežu jest da riješimo demografski problem, da povećamo radnu snagu i da poboljšamo održivost socijalne države. Natalitet je povezan i sa ekonomskim faktorima i sa e, sigurnosti zaposlenja, ali i sa podjelom rada unutar obitelji. Postoje razlike u politikama e, za, ravno, za postizanje ravnoteže između radnog i e, poslovnog i osobnog života i Tim stavovima se ne pridaje dovoljno e, pozornosti, trebamo promjenu prema većem, većoj ravnopravnosti spolova, većoj ravnoteži između poslovnog i osobnog života i e, ohrabriti novi ideal e, očinstva. Politike trebaju isto tako uzeti u obzir različite potrebe i razlike u okolnostima. Uspješnije politike su one koje gledaju na pojedince i kao one koje zarađuju i za one koji e, vode brigu, kao u nordijskim zemljama. E, rod ne možemo gledati e, u izolaciji, nego zajedno sa klasom, etničnostu, kako bismo mogli postići vrijedne zaključke. Politike moraju uzeti u obzir sve vrste nejednakosti, ne samo materijalna nejednakost nego i ograničene mogućnosti, mogu, e, ograničene sposobnosti i kako to i kako one jedne na druge utječu. Isto tako treba više naglasiti sudjelovanje žena. I konačno, ravnoteža između poslovnog i osobnog života će se sama odrediti. Ona stavlja na prvo mjesto rad. I mislim da je vrijeme a nadam se da će e, uskoro do toga doći, da ćemo staviti naglasak i na ovo drugo, to jest na osobni život. Hvala lijepa. E, thank Konstantina Davaki. Hvala vam lijepa, dr. Konstantina Davaki, na vašem izlaganju. A sada krećemo sa javljanjem za riječ e, kolega zastupnika. Izvolite. Hvala, samo vrlo kratko. Želim zahvaliti svim govornicima na ovom vrlo detaljnom pregledu. Još neke detalje moram probaviti, da tako kažem, ali mogu reći da je ovo bila vrlo zanimljiva radionica i bilo bi mi drago kada bi i neki kolege iz nacionalnih parlamenta imali priliku poslušati ovakvu vrstu znanstvenih izlaganja pozadinskih informacija. Samo nekoliko reakcija na ono što sam čula vama, gospođo Davaki. Ja bih se dosta, dosta toga složila što ste vi rekli, ali e, posebice se slažem s onime što ste rekli kada ste rekli da posao nije oprečan životu, nego je posao jednostavno sasvim dio života i to nije ništa negativno. Ja sam e, liberal i zbog toga a to je rekla i već i na sam početku gospođa Ladmanova, zbog toga se ja zalažem, vjerena sam u to da kao ljudsko biće mogu sretnije živjeti ako ima mogućnost i izbor um, iskoristiti sve svoje talente i isto tako nipošto nije negativno zarađivati novac. Vrlo mi je drago bilo čuti ono što ste rekli da žene koje su na tržištu rada, da imaju e, život s kojim su zadovoljnije i da tako o tome misle. I stoga se opravno se slažem sa idejom koja stoje u ustavu Sjedne američke države. Dakle, to da ljudi traže sreću, mi to nemamo, ali Ipak vidimo da su društvene promjene potrebne i mislim da ste to svi danas vrlo jasno rekli u izlaganjima. I možda možemo stvoriti jedan novi europski način života i zapravo mislim da ću to stvarno i staviti na Twitter. Hvala. Hvala. Želite li odmah odgovoriti? Da, da, možete, izvolite. Hvala vam na primjedbi. Htjela bih pojasniti da kao prvo je posao nešto što može biti jako nagrađujuće. Kao žena koja radi cijeli život, od kad sam završila studij, znam što znači imati posao koji vas ispunjuje. Ne znam, bih li rekla isto, da imam ugovor sa neodeženim brojem radnih sati. I vaša primjedba zapravo pojačava još i dodatno ono što sam ja rekla. Kada govorimo o ravnoteži između profesionalnog i privatnog života, govorimo o ljudima iz srednjih sloja. Da, kao koncept. Ne želimo s time reći da nema... Mislim, to je zapravo ono što stoji kao kritika u e, onome što je objavljeno o ravnoteži između profesionalnog životnog života. Naravno da svi tražimo e, tu ravnotežu, ali tu kada kažem to govorimo o politikama, o politikama za postizanje te ravnoteže. To su dvije stvari. Ako želite uskladiti profesionalni i privatni život, onda je to dakle jedan aspekt, a političke mjere za postizanje ravnoteže između profesionalnog i privatnog života na toj razini donošenja političkih mjera, to je drugi aspekt. I da, sigurna sam da imam takav ugovor gdje nemam određen brojnih sati, da ne bih bila baš toliko setna i da bih bila toliko zabrinuta za svoju budućnost i za samo preživljavanje, da sigurno ne bih imala nikakvu ravnotežu. Ali slažem se s vama. E, kada ste sposobni, kada vaše obrazovanje vas može dovesti do te razine da možete uživati u životu, onda je to zapravo i ona namjera naših političkih mjera i ona želja koju imamo iza toga. Dakle, moja želja bi bila da u idućih 12 mjeseci će i žene sa ugovorom sa takvim neodređenim brojem sati reći isto da dakle su setne i da mogu e, na taj način sagledati političke mjere za postizanje teže između privatnog i poslovnog života na razini Europske unije. Hvala i sada gospodin Martan, izvolite. Hvala vam gospođo predsjedavajuća i hvala na tema izlaganjima oni su bili jako zanimljiva izlaganja i dobro ste se nadopunjavali. Nekoliko primjedbi, a zatim ću postaviti jedno središnje općenito pitanje koje nije samo vama upućeno, već općenito kolektivno svima nama. Ja sam muškarac i imam tu šansu da mogu raditi i ako trebam raditi kasno na večer, nema problema. Ako trebam raditi rano ujutro, opet nema problema. Ako trebam raditi subotom ili nedjeljom, nema problema. Samo trebam sam reći, e, odlučiti da ili ne. A kada bi bio žena, to bi bilo drugačije. Ja sam muškarica, sam ovdje u Briselu četiri dana tjedno, a kada bi to bila moja supruga, nisam siguran da bi to bilo za nju jednako tako lako. Dakle, moramo ako želimo imati ovu politiku, imati i vjerodostojnost i biti sami primjer toga. Evo da vam dam primjer. Unatoč tome što sam starije dobi, e, mlad sam otac. Tražila, tražio sam e, očinski dopust jer sam htio provesti nekoliko dana sa svojim sinom, sa svojom malom bebom. I onda sam dobio odgovor, to ne postoji. Dakle, evo, razumijete, mi smo suzakonodavci, mi donosimo zakone, ali ovdje smo na neki način u drugoj situaciji. Dakle, donosimo pravila koje su dobre za druge, ali ne za nas u jednom trenutku države članice Europske unije trebaju konačno odrediti e, mjesto žene u našem društvu. Mislim da trebamo prestati biti licemjerni. Jer, evo, malo čas kada ste govorili o e, pojedinom dopustu, očinskom dopustu, rekli ste da postoji rodno uvjetovani pristup, ali mi imamo po definiciji rodno uvjetovani pristup. Evo, recimo, imamo odbor za ženska prava. imamo li odbor za muška prava? Ne. Zašto postoji takav odbor za ženska prava? Pa zato što, evo, još uvijek ne znamo e, točno odrediti koje mjesto želimo dati ženi u društvu. Kada govorimo o e, ženama u javnom prostoru, onda pogledajte, one su žrtve uznemiravanja na ulicama u mnogim e, državama. Kada govorite o ulozi žene na tržištu rada, onda ste evo i to spomenuli sami, razlike u plaćama, e, poteškoće da se uskladi privatni i poslovni život, Rekli ste evo da kada žena odluči da ostane doma i radi od doma, onda to čini radi obitelji, a muškarac kada e, radi od doma, radi to radi napredovanja u, na poslu. Zatim, kada govorimo o natalitetu, opet uvijek govorimo o ženama. Je li dakle žena kao takva problem ili rješenje? Vi ste nam dali tri vrlo zanimljiva i važna izlaganja, ali mislim da je mana naših politika to što kategoriziramo te različite rasprave oko pitanja ženskih prava. Dakle, e, ravnopravno žena što se tiče plaća, uloga žena na tržištu rada, a sve je to zapravo jedna celina ako ćemo tako kategorizirati raspravu, onda ćemo biti ovdje još i za nekoliko desetljeća i imat ćemo i dalje taj odbor prava. Ja želim da dođemo do te točke da nemamo više odbor prava, jer će to onda značiti da se više ne postavljamo ta pitanja e, koliko su različiti muškarci i žene. Mislim, naravno su različita nešto se ovoga tiče. I stoga me zanima, ne smatrate li da Mislim, naravno da su nam potrebni zakoni, naravno da moramo raditi pomoću zakona, ali ne mislite li, budući da ste već e, izjelite te primjedbe i usporedbe između skandinavskih država koje su mnogo razvijenije i e, država na jugu zbog svih tih razloga koje ste prvo pravno iznijeli, ali ne mislite li da, možda se varam, ali da bi uz te zakone trebali imati i pravu europsku politiku vezanu uz kulturu i obrazovanje kako bi konačno prestali si postavljati to pitanje od e, rane dobi, dakle koja je uloga i koje mjesto žene, djevojke, kćerke e, u društvu. Najbolji zakoni koje postoje uvijek će nažalost biti doneseni od e, starih muškaraca u 50-ima, u sakojima koji će dakle donositi zakone za žene, a bilo bi dobro kada bi bilo drugačije. Evo zaključit ću, nedavno sam čitao člancima da su zakoni da važni, ali ako uz to nemamo politiku obrazovanja i kulture, da se onda izlažemo e, opasnosti da i dalje zaostajemo. Evo, ova te izlaganja koje ste upravo nam dali, unatoč svih dobrih namjera koje ovdje kruže, da se sutra u ovom parlamentu, u ovom Europskom parlamentu donosi neki zakon, budući da i ovdje ima mnogo licemjera, mislim da vi ste onda bili vrlo neugodno iznenađeni e, zbog ishoda glasanja. Ja sam čak i sigurna da neki od ovih europskih zakona, e, što se tiče onoga što ste rekli, da, da vam kažu da, dosta nam je, hoćemo imati jednakost između muškaraca i žena, a da to ne misle. Trebamo zaključiti sa tim licemjerem, trebamo to sve sagledati kao cjelinu kako bi e, ovaj odbor e, izgubio svoj rezon detre i da e, na horizontalni način pitanje jednakosti spolova bude upisano jednako u svim državama članicama. Hvala pa gospodine Martane. A sada bih pozvala sve naše stručnjake da reagiraju na ovo što rekao gospodin Martan. Hvala. Molim vas ne više od Tri minute. Tri minute da riješim problem. Kao prvo, mislim da ste svakako u pravu. Treba naglasiti strukturne probleme s kojima smo suočeni. Mi tu gledamo samo jedan aspekt, a onda unutar tog aspekta smo se prije svega bavili ravnotežmom između eh, profesionalnog i privatnog života što se tiče slobodne žene na tržištu rada. Mislim da smo također danas mogli čuti da postoje poticaji za muškarce. To je novost. Naravno da to nije dovoljno. Mi živimo u kulturi koja je uspostavljena prema muškim standardima u navodnicima. Naravno, to primjećujete posvuda. I Ovi problemi koje ste vi naveli su također vezani uz te muške standarde. Gospođa Davaki je rekla jedan vrlo važan komentar, jer trebamo biti svjesni toga da mi zauzimamo određenu perspektivu, da gledamo kroz određene naočale, na, da tako kažem, svijet i da je vrlo važno vidjeti što političke mjere imaju kao učinak za pojedine e, skupine društva. Ako se vratimo na ovaj prijedlog, činjenica da se tu radi o plaćenim dopustima je važna. Naravno, plaćeni dopust nije e, jedino važno i fleksibilno radno vrijeme nije jedino važno, sigurno je puno toga više potrebno kako bismo promijenili društvo. Suočeni smo sa raznim oblicima seksizma, u javnom i u privatnom životu. Ali postoje inicijative. Recimo imamo jednu francusku inicijativu što se tiče seksizma, pod naslovom seksizma, pa mon genre. Tu se radi o tome da možemo zauzeti neke strukturne perspektive vezano s to kako gledamo na žene i na muškarce. I u ove tri minute Mislim da mogu još samo reći da se slažem s vama da je potrebno pobrinuti se e, za strukturne odnose i odnose u moći između žene i muškaraca. Oprostite? Obrazovanje da, naravno, i to, ali to nije dovoljno. Naravno da obrazovanje predstavlja još jedan korak unaprijed, ali mnogi ljudi su pomalo stariji. Gospodin Antila. Da. Slažem se s mnogim što ste rekli. Govorili ste o razlikama između država. Govorili ste o skandinavskim državama. Mislim da razlike po pitanju ravnoteže između profesionalnog i privatnog života među državama su e, usko povezane s ekonomskim strukturama. Dakle, strukturama gospodarstva, što znači da recimo radna snaga u skandinavskim zemljama je visoko obrazovana, a znamo da primjerice prakse za povećanje fleksibilnosti se drugačije održavaju različite skupine zaposlenika. Primjerice, oni ljudi koji rade na dobrim visokim pozicijama imaju onda veću autonomiju. mogu odrediti gdje i kada žele raditi. A oni koji se nalaze na nižim društvenim pozicijama, za njih to obično znači e, da imaju loše radno vrijeme, da rade po noći ili tijekom blagdana. Mislim, ne znam, ono što ste rekli je bilo dosta općenito, pa bih stoga ja rekao da trebamo pobliže pogledati razlike koje postoje između vaših skupina zaposlenika i sagledati u kojim okolnostima rade. Vidimo da imamo velike razlike između podnijih skupina zaposlenika, a mislim da su te razlike važnije od same razlike između muškaraca i žena. Hvala. Gospođa Davaki. Slažem se s vama, političke mjere o kojima pišem i o kojima razmišljam da e, je važno da imaju holistički karakter. Dakle, treba holistički gledati na svaki dušani problem. Političke mjere ne bi trebale biti izolirane, već bi trebale biti međusobno povezane jer inače ne možemo doći do razumnih zaključaka. No, kada govorimo o ovoj specifičnoj temi, o problemima po pitanju teže između profesionalnog i prirodnog života, e, tu postoje granice po pitanju toga što zakonodavac može učiniti i u kojoj mjeri može intervenirati u privatnu sferu ljudi što se tiče njihovih e, reproduktivnih izbora i tako dalje. Ono što zakonodavac može učiniti, a pritom moramo imati na umu da nisu sva europska društva jednaka i ne ni s tim vrijednostima, niti ne žele imati jednake strukture i stoga moramo imati na umu tu raznolikost. Stoga je jedina stvar koju zakonavac može i mora učiniti na europskoj razini uspostaviti e, one usluge pomoću kojih bi se ljudima mogle dati najbolje prilike za to da iskoriste svoje obrazovanje, da naprave ono o čemu su sanjali, da ih dakle osnaži, e, da im to omogućuje pomoću usluga, da donese autonomne e, odluke koje će ih usečiti. Ali, do tada, a iako sam optimistična, ja ne vidim da ćemo uskoro postići tu potpunu jednakost spolova i zbog toga E, nam je dakle do tad potrebna, potreban odbor za ženska prava. No, E, moram reći da kada bi se sve okolnosti e, poboljšale e, do te razine da ovaj odbor više ne bi trebao postojati, onda bih svakako ja bila najsretnija osoba na svijetu. Hvala sada gospođa Ladmanova. Tu. Samo jedan kratak komentar. Mislim da smo živjeli u povijesti muškarca. I za sve nas, muškarce i žene, je potrebno da osiguramo da za buduće generacije bude i tu uključena i njena priča, nego samo, a ne samo njegova povijest. Hvala lijepa svim govornicima. Hvala lijepa resornom odjelu C što je organizirao ovu radionicu. Hvala. Dragi kolege, za pet minuta ćemo održati glasovanje. Dear Drage kolegice i kolege, jeste li spremni za glasovanje? Ne zaboravite svoje kartice za glasovanje nakon ljetne pauze. Točka 5 na dnevnom redu. Provedba Europske strategije za osobe s invaliditetom. Usvajanje nacrta stajališta u obliku amandmana. Izvjestiteljica Roza Estaras Feragut. Započinjemo s glasovanjem. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 2. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Pitala bih vas, možete li glasati u bloku amandman 24 do 28? Da. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 79 s usmenim amandmanom. Imali prigovora? Ne. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 29. Oprostite. Amandman 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 66. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 1. Amandman Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 35 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Možemo li glasati u bloku od 36 do 38? Ne, u redu. Amandman 36. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 37. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 38. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 40. U dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Drugi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvase. se. Amandman 42 u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvase. se. Drugi dio, za? Protiv, suzdržani,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 53. Tko je za? Suzdržani e, usvaja se. 54. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 55. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 56. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 58. U dva dijela prvi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Drugi dio. Za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 59, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 63. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 67. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Možemo li glasati u bloku 68 do 74? Ne. 68. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 71. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 72 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Odbija se. Želite provjeriti 71? Da. U redu 71. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada smo na 73. Tko je za? Tko je za? 73. Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 74 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 75. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 76. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Amandman 76. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Svaki put isti rezultat. 77. Tko je za? Protiv? suzdržani, moramo provjeriti, otvaram glasanje, zatvaram glasanje, odbija se. Amandman 78 po dijelovima prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio, za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, otvaram glasanje. Drugi dio. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 80. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 82. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Amandman 82. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 83. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada bih pitala možemo li glasati u bloku amandman 2 do amandmana 5. Možemo. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo. Amandman 8, otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 9, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Usvaja se. Amandman 10, tko je za? protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 11. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12 sa usmenim amandmanom. Postoje neki prigovori, ne? Tko je za? Malin, izvolite. Oprostite, govorit ću engleski, jer kasno su poslani amandmani od gospođe Kuneva. Spominju se osobe s invaliditetom, a pogotovo žene i djevojke. Dakle, ne mijenja smisao, već samo bolje zvuči i koherentnije Mikrofon, molim. Glasamo sa usmenim amandmanom. Dakle, usmeni amandman 12. S Oralim usmenim amandmanom. Dakle, tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 13 s usmenim amandmanom 2. Ako nema prigovora, pitam tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14, tko je za? protiv, suzdržani, usva se. 15, tko je za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 16, tko je za, protiv, suzdržani, usva se. 17, za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 18, tko je za, s usmenim amandmanom. Dakle, amandman 18 s usmenim amandmanom tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20 tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman 20, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Hvala lijepa. Hvala i izvjestiteljici. Sljedeći sastanak 25. rujna, nemojte zaboraviti, popodne 25. rujna. A sada Sada ćemo početi sastanak koordinatora. Hvala lijepa i doviđenja.